Okay, Albert is here, we can start. Państwa. Evo, Albert je stigao, možemo započeti. Dobro jutro svima. Počinjemo sa malim zakašnjenjem, no hvala svima na dolasku. ovo doba poljoprivrednici inače drugi put užinaju, nakon što su već bili na polju. Tako da mi se ne čini da ovo ipak baš nije prerano. Dakle, imamo važnu točku dnevnog reda, vrlo složeno glasovanje. Riječ je o direktivi Omnibus. Zamolio bih izvjestitelje da nam predstave dokument. Izvjestitelji su gospodin De Castro i gospodin Des. No prije toga jedna napomena. Ako budu usvojeni svi amandmani, te će amandmane usvojiti i drugi odbori, dakle automatski će se usvojiti. I to je način rada koji je utvrdilo tajništvo. kada je riječ o podjeli nadležnosti između odbora za proračun i odbora za nadzor proračuna, a to su nadležni odbori. Tko želi uzeti riječ od naših izvjestitelja? Gospodin Des. Dobro jutro. I zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Ja bih se samo želio zahvaliti svima koji su sudjelovali na radu na ovom izvješću, dakle izvjestitelji u Sijeni, Pavo de Castro, samoj administraciji. Dakle, zahvaljujem svim svojim suradnicima. Puno toga je učinjeno tijekom ovog kratkog vremenskog razdoblja i odbor za proračune uvijek ima određene sumnje da li će odbor za poljoprivredu moći pravovremeno glasati. Ja mogu reći da je tome tako. E, a evo, odbor za proračun je sada pomaknuo glasovanja, a mi poljoprivrednici uvijek radimo usmjereno ka cilju. Dakle, svima još jedan put hvala. Tu bih još jedan puta želio reći svom klubu zastupnika na protivnoj listi glasanja da ćemo sa 100, imamo 104. plus. Dakle, moj klub će ovdje glasati sa plus i nadam se da ćemo imati dobro glasovanje. Bardzo dziękuję na, e, za wystąpienie panu posłowi na podziękowanie. Hvala na tome što ste uzeli riječ i hvala na ovim zahvalama. Ne mogu još čestitati izvjestiteljima, to ću moći učiniti na kraju glasovanja. Čini mi se da imaju svi glasačke kartice, možemo okrenuti. Dakle, amandman prvi, gospodina Dekasra, tko je za? Hvala, usvaja se. Amandman 99. gospodina Jara, tko je za? Hvala, usvaja se. Amandman 100. Tko je za? Protiv? Odbija se. 101. Za? Protiv? Odbija se. 102. Za? Protiv? Odbija se. Amandman 103. Tko je za? Protiv? Odbija se. 104. amandman o kojem je govorio gospodin Des. Tko je za? Hvala. Usvaja se. Amandman 105. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo. Čini mi se da je usvojeno, ali ipak napravit ćemo provjeru. 105. amandman, otvoram glasovanje. Glasovanje. No? Tu? If, this one is not yes, yes, yes, yes. Usvaja se. Ispričavam se. We change place. Morat ću zamijeniti mjesta. Okay. Poprawka 105. Popravka sorry. We change. Poprawka 105 e, przyjęta. Amandman 105 je usvojen, dakle. Amandman drugi se ne razmatra. 106. Tko je za? Protiv? Odbija se. 107. Za? Protiv? Odbija se. Amandman 108. se ne razmatra jer nije prihvatljiv. što je već izvijestilo gospodina Flanagana o tome. 109. Tko je za? Protiv? Su, sudržani? Odbija se. 111. Za? Usvaja se. Amandman treći za. Usvaja se. 113. za. Usvaja se. Četvrti za. Usvaja se. Peti. Amandman peti za. Usvaja se. 114. za. Protiv. Odbija se. Šesti za. Usvaja se. 115. za. Protiv. Odbija se. Sedmi za. Usvaja se. 117. i 118. identični e, za. Usvaja se.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 Osmi amandman gospodina De Castra. sve za? Usvaja se. 124. za. Usvaja se. 123. za. Protiv. Odbija se. 125. za. Protiv. Odbija se. 126. To ćemo kasnije. 127. za. Protiv. Odbija se. 131. Je li tako? Pita predsjednik. 131. Kaputo i Sanji. Tko je za? Protiv. Odbija se. 128. za. Protiv. Odbija se. 130 za, protiv, odbija se. 129 za, protiv, odbija se. 132 za, osvaja se. 133 za, protiv, odbija se. 135 za, protiv, odbija se. 136. za. Protiv. Provjerit ćemo. 36. Otvaram glasovanje. 136. Otvoram glasovanje. Glasovanje. Odbija se.

Amandman 138. Za. Usvaja se. Ovdje imamo niz amandmana koji su identični, 139 i tako dalje. Tko je za? Usvaja se. 140 za. Usvaja se. 212. Tko je za? 212. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo. Rezultat nije bio jasan i ja sam okljevao. Otvoram glasovanje. Amandman 212. Otvoram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 181. prvi je povučen, dakle kompromis 1. otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Kompromis 2.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 Usvaja se. Amandman 213. Gospodina De tko je za? Usvaja se. Netko traži provjeru? Provjera. U redu. Provjerit ćemo. Amandman 213. Otvaram glasovanje. Ja što že bilo przyjęta. Ja sam rekao da je usvojen, ne? Zatvaram glasovanje. Usvoja se. Dvijesto četrnaest amandman? Ne. 215. i 216. Tko je za? Protiv? Odbija se. 217. i 218. Tko je za? Protiv? Odbijaju se. 219. Tko je za? Usvaja se. 220. Je za? Protiv? Provjerit ćemo. 220. Otvoram glasovanje. Zamekam glasovanje. Zatvaram. Odrzucona. Poprawka 221 za. 221. Tko je za? Protiv? Odbija se. 24. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Provjera. Da, u redu. Provjerit ćemo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 223. amandman gospođe Senera, tko je za, protiv, odbija se. 224. za, protiv. Provjerit ćemo, otvoram glasovanje. 224. Zamekam. Prijenta. popravka Usvaja se. 225. Ne. Isprike, kaže predsjednik. 228. I 230. za. Protiv. Odbijaju se. 229. za. Protiv. Odbija se. 231. za. Protiv. Odbija se. Provjerit ćemo 231. Otvoram glasovanje. Zamekam glasovanje. Zatvoram. Zamykam. Zamykam, zamykam. Zatvaram glasovanje. Odbija se. sa malom razlikom, ali ipak 232. 233. tko je za, protiv, odbija se. 25. za, usvaja se. 234. za, usvaja se. 236. za, usvaja se. 239. gospodina Jara, tko je za? Usvaja se. 31. Za. Usvaja se. 238. Za. Usvaja se. 237. Za. Protiv. Odbija se. Zatim pet e, skupnih amandmana gospodine Karneta, e, gospođe Karnete. Za, usvaja se. Amandman 32. Za, usvaja se. 33. i dalje. Ko je za? Usvajaju se. 251. za. Protiv.

odrzucona. 260. Odbija se. 260. Usvaja se. 381. i 261. za. Usvaja se. 262. za. Protiv. Odbija se. Dvjesto

Provjerit ćemo 266. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 267. za. Protiv. Odbija se. Odbija se 267. Identičan je prethodnome, a provjerili smo 266. 406. Za. Protiv. Odbija se. Provjerit ćemo 406. Otvoram glasovanje. Glasovanje. Otvaram. Glasovanje otvoreno. Zatvaram glasovanje. Usvoja se. Čestitam. Sada 405. za. Usvoja se. Amandman 407. za. Usvoja se. Prelazimo na 278. 278. Tko je za? Hvala, usvaja se. Dva sedam četiri, dvijesto sedamdeset četiri amandman, ne. Dvijesto sedamdeset sedam. Tko je za? Protiv? Odbija se. Provjerit ćemo 277. Otvoram glasovanje. Pa, bardzo Pan poseł Des. Gospodine Des, izvolite. Upravo su me kolege upozorile da 267 7, glasanje šest 267 nije baš bilo tako jasno. Možemo li možda još jedan puta elektronski e, glasovati? Či nije to baš prevoditeljima izgleda baš bilo skroz jasno. Bilo glasovane 266 elektronične. Ne, glasovali smo elektronički o 276. Isprike. Ne, ja otvoram glasovanje o 277. amandmanu. dvjesto šezdeset sedam amandmanu dva šest sedam dva šest sedam ponavljam Otvoram glasovanje. Zatvoram. Sada 38. amandman gospodina De Castra. Tko je za? Usvoja se. 270. 270. Tko je za? Protiv? Odbija se. Kompromis 7. Otvoram glasovanje. Zamekam glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 293. Tko je za? Protiv? Ne, nećemo provjeriti, odbija se. 294. Tko je za? Protiv? Odbija se. Provjerit ćemo 294. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Odbija se. Amandman 295. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 296. Tko je za? Protiv? Odbija se. 297. Tko je za? Usvoja se. Provjerit ćemo 297. Otvoram glasovanje. 297. amandman. Zatvoram glasovanje. Usvaja se sa razlikom od jednog glasa. 298. Tko je za? Protiv? Čini mi se da se usvaja istom većinom, ali provjerit ćemo. Otvoram glasovanje. 298. Zatvaram. Odbija se. Amandman 299. Za, protiv, odbija se. 300. Za. Usvoja se. 303. Neuhl. Za. Protiv. Odbija se. Provjerit ćemo ipak. Otvoram glasovanje. 303. Zatvaram. Odbija se. 304. za. Usvaja se. 305. i 306. za, protiv. Odbija se. 307. za, protiv. Provjerit ćemo 307. Glasovanje je otvoreno. Zatvoreno. Odbija se 308. Za. Protiv. Odbija se. 42. Za. Usvaja se. 311. Za. Protiv. Odbija se. 43. i 310. Za. Usvajaju se. 44. i 312. Za. Usvajaju se.

Čini mi se da se odbija, ali provjerit ćemo. 316. Otvoram glasovanje. Zamekam glasovanje. Zatvoram. Odbija se 47. za. Usvoja se. 404. za. Protiv. Usvoja se. 48. za. Usvaja se. 317. za. Protiv. Provjerit ćemo 317. otvoran glasovanje. Zamykam glasovanje. Zatvoram. Odbija se. 318. za, protiv, odbija se. 319. za, protiv, odbija se. Provjerit ćemo 319. Otvoram glasovanje. Zamekam glasovanje. Zatvoram. Odbija se. 49. za. Usvaja se. 50. za. Usvaja se. 320. za. Usvaja se. 321. za. Usvaja se. 322. za. Usvaja se. 323. za. Usvaja se. 324. za. Protiv. Odbija se. 51. za. Usvoja se. Tristo za, protiv, odbija se. 52. za, usvoja se. 53. za, usvoja se. 346. za, usvoja se.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 Hvala što ste predložili da provjerimo. Odbija se. 327. gospodina Jara. Tko je za? Protiv? 327. provjera. Gospodin Des nije digao ruku. otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 54. amandman za. Usvaja se. Kompromis 8. Otvoram glasovanje. Zamekam glasovanje. Zatwaram. Poprawka przyjęta. Przechodzimy do kompromisu 9. Usvaja se kompromis 9. Otvaram glasovanje.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 394. amandman. Herans Valkarsel Mato. Tko je za? Usvaja se. Tristo devedeset je usvojen, dakle idemo na tristo devedeset četiri 394. je usvojen. Idemo dakle na 399. Zar ne? Dakle, 399. erdu Erdos za. Usvoja se. 403. je povučen. 55. De Castro za. Usvoja se. 56. za. Usvoja se. 57. za, usvaja se. Ali, netko odmahuje glavom, nešto nije u redu. Želite uzeti riječ? Ne razumijem. Zašto smo glasovali u ovom isprike na njemačku. Kod 390 i 389. Dakle, 390 i 389. Nemamo obilježje, dakle da oni otpadaju. Zašto onda ne glasamo o tome? Dakle, mislim da o tome moramo glasati. Onda glasačka lista nije u redu. Gospođo Neuhl, prema mišljenju tajništva, nakon što je usvojen 391. amandman, dakle tu piše if adopted go to 394. A dakle, ako je 391. usvojen, idemo na 394. i ne razmatraju se vaši amandmani. To je zaključilo tajništvo.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

Dakle, ovo ovaj je n i idemo dakle na 468. amandman. Okay? You to check it? You want, Okay. okay. Jeśli Państwo chcą, to głosujemy poprawkę jeszcze 435. Ako želite, ponovit ćemo glasovanje o 435. amandmanu. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Dakle, idemo na 468. amandman. Tko je za? Amandman D. Castro, Dorfman, Lavija 468. Tko je za? Protiv? Odbija se. Provjerit ćemo. 468. Odsjeram glasovanje. Za... Glasovanje je otvoreno. Zatvoreno. Čekamy još... Ok. Odrzucona. Odbija se. Dakle, slijedi kompromis 11. Otvoran glasovanje. Samo trenutak. Da li taj rezultat i onako neće savjetovati gospodin Kaputo i gospođa Neuhel se savjetuju, dakle molim vas e, da prekinete i da otvorimo glasovanje o kompromisu 11. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 453. Tko je za? Protiv? Odbija se. Kompromis 14. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Kompromis 13. Logično, nakon 14. je 13. kompromis. Otvoram glasovanje. Kompromis 13.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

Provjerit ćemo. Otvoram glasovanje. Nisam rekao da je usvojen. Još to nisam bio rekao. Zatvoram glasovanje. Odbija se. 462. Tko je za? Hvala, usvoja se. Amandman 474. i 479. Tko je za? Protiv? Odbija se. Odbijaju se tada dva amandmana. 85. Tko je za? Usvaja se. Kompromis 15. Otvoram glasovanje. Zamekam glasovanje. Zatvoram. Usvaja se. Sada amandman 88. Ne, to kasnije. Prije toga 501. Isprike predsjednika. Ko je za? Protiv? Usvaja se. Amandman 88. Gospodina De kasrat tko je za? Usvaja se. Kompromis 12. Otvoram glasovanje. Glasovanje od kompromisom 12. Glasovanje otvoreno. Zatvoram. Kompromis 16. Otvoram glasovanje. Otvoram glasovanje od kompromisa 16.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 Ne znam zašto, ali evo, provjerit ćemo. Otvoram glasovanje. Zamekam glasovanje. Zatvoram. Sorry, madam. Isprike, <laughs> ali... Dakle, usvaja se zapravo se usvoje. Sada, gdje smo sada? Aha, 94. amandman, ko je za? Usvoja se. 503. Ko je za? Usvoja se. 95. Ko je za? Protiv? Odbija se. 96. za. Gospodine Kaputo, to je vaš amandman. Tko je za? Protiv? Odbija se. 97. za. Usvaja se. 98. za. Usvaja se. Evo, sada mišljenje u cijelosti. elektroničkim putem. Otvoram glasovanje. Głosujemy. Zamykam głosowanie. Zatvaram glasovanje. Pan poseł De Castro fotografuje. Gospodin De Castro je upravo fotografirao rezultat. Čestitke izvjestiteljima. Riječ je na početku dobio gospodin Des, pa ćemo sada dati riječ gospodinu De Castro. Hvala. Gospodine predsjedniče, ja želim zahvaliti svim kolegama. Mislim da smo odradili sjajan posao i ovaj konačan rezultat e, ovog glasovanja pokazuje da je naš odbor bio dosta složan. Mislim da je to važan dokument, to smo ponovili više puta i to je vjerojatno jedini zakonodavni akt e, ovog saziva. Tako da se nadam da ćemo ući uspješno u trijalog i nadam se da će barem veliki dio ovoga mišljenja koje smo usvojili danas biti pretočen u buduće zakonodavstvo o zajedničkoj poljoprivrednoj politici. Hvala i ja želim čestitati izvjestiteljima. Još jednom hvala, ali još nismo završili raditi na ovome. Tu ne mislim toliko na trijalog. Mi smo bili zatražili jedan sažetak od tri ili pet stranica, zato jer moramo već zauzeti položaj o skupnoj uredbi, tako da smo zamolili komisiju da nam izradi sažetak sadržaja kako bismo znali koje je stajalište komisije i kako bismo o tome mogli onda konkretno razgovarati na terenu s biračima i kako bismo i mi mogli zauzeti jedno jedinstveno stajalište. Hvala gospodin De Castro klima glavom. Mislim da se gospodin Des slaže. Bilo bi to doista korisno i bili bismo vam doista zahvalni na tome trebali bismo zapravo uvesti takav postupak i ustaliti ga. Dakle, zamoliti izvjestitelje za sažetak usvojenih izvješća koje ćemo onda moći koristiti kasnije u raznim susretima zastupnika. Idemo sada na devetu točku dnevnog reda. A to je opet glasovanje o izvješću gospodina Kaputa. Obvezujuća godišnja smanjenja emisija sa kliničkih plinova po državama članicama i tako dalje. Naš izvjestitelj je gospodin Kaputo. Izvolite. Hvala. Ja želim zahvaliti svim izvjestiteljima u Sjeni na ovom izvješću Riječ je o dosta složenom i stručnom izvješću i u klubovima i unutar klubova i između klubova imamo različita stajališta i nadam se da ćemo nakon glasovanja dobiti jedno stajalište koje će očuvati interese našeg sektora. Hvala. E, oddalone grupami, ali i Da, postojalo je puno različitih mišljenja ne samo što se tiče klubova zastupnika, već i unutar samih klubova zastupnika. To je vrlo važna tema za poljoprivrede. Započet ćemo dakle sa glasanjem 64 tko je za, usvojeno. 65 tko je za, 60 da, dobro, možemo provjeriti 64 ako želite. Provjerit ćemo 64. Albert. Zamekam, gos, zamekam glasovanje. Zatvaram glasanje. Hvala, gospodine Kaputo. Ja obično glasam za, ali napravim nešto pogrešno. 65 za, protiv, odbijeno. 66 za, protiv, odbijeno. 67 za, protiv, odbijeno. šezdeset osam za protiv odbijeno. Sedamdeset jedan za protiv odbijeno. Sedamdeset dva za protiv, odbijeno. 73 za, usvojeno. 75 za, protiv, odbijeno. 76 za, protiv, odbijeno. 77 za, to je usvojeno. 78. Provjerit ćemo, vraćamo se. Provjerit ćemo 77. Otvaram glasovanje. Zamekam glasovanje. Odrzucona. Poprawka 70. Odbijeno. 78 za, protiv, odbijeno. 79 za, protiv, odbijeno. 80 i 81 za, molim vas, tko je za, pro, odbijeno. 85 za, tko je za, protiv, odbijeno. Svojeno 86. svojeno 87. I 88. Za, protiv. Odbijeno. 89. Za. Protiv. Elektronski. Idemo elektronski glasati. 89. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Broj 5. Za, dakle od strane izvjestitelja usvojeno 90. Tko je za? Idemo preći na 91. 91. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Odbijeno. Drugi dio je odbijen. Broj 6. Kompromis broj 6. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Przyjęty. Przechodzimy do poprawki 98 pani poseł Kostinger. 98. Kto jest za? 98. Kostinger. Za, protiv. Odbijeno. Broj 99. Idemo provjeriti. Provjera. Provjerujem 98. Otvaram glasovanje. 98. Provjera. Zatvaram. Devedeset devet za, protiv, odbijeno. Sto. Gospođa Majhl. I još jedan puta mi je rečeno za broj pet. Broj pet nije bio jasan. Amandman broj pet nije bilo jasno. E, e, otwieram na prośbę pani poseł Neuchel. Sprawdzamy poprawkę e, pięć. pana posła Dobro, usvojit ćemo ovaj zahtjev i imat ćemo provjeru vezano uz pet. Dakle, otvaramo glasovanje za pet. Zatvaram glasovanje. Evo, usvojeno je. istinu. Pa tako smo i glasali. Nakon što smo riješili drugi dio 91. Dakle, glasovanje je bilo u redu. 100. Idemo glasati za 100. Za. Tko je za? Protiv? Usvojeno. Idemo provjeriti. Amandman 100. Otvaram glasovanje. 100. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. 101 za, protiv. Čini mi se to isti broj glasova. Isto odbijeno, ali idemo provjeriti. Idemo provjeriti. 101. Otvaram glasovanje za 101. Zatvaram. Odbijeno. 102 protiv. Odbijeno. 103 za, protiv, odbijeno. 104 za tko je za 104 protiv odbijeno 7 i 105 tko je za oba dvoje usvojeno 106 za odbijeno 107 za protiv odbijeno. 8. Idemo elektronski provjeriti 107. 107. Otvaramo glasovanje, zatvaramo. Usvojeno. Osam i sto osam. Tko je za? Usvojeno. Jedno i drugo. 109. Tko je za? Protiv? Odbijeno. Sto deset. Za. Protiv. Usvojeno. Devet. Izvjestitelj za. Svojeno 10. Za. Svojeno 11. Za. Usvojeno. Kompromis broj 7. Otvaramo glasovanje. za 7. Otvaram glasovanje. Kompromis broj 7. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 117. Tko je za? Hvala, usvojeno. 118. Za, protiv, odbijeno. Dvanaest od strane izvjestitelja za usvojeno. 122. Des i Jar. Usvojeno. 13. Kathy. Za, protiv. Usvojeno. Ali idemo ipak provjeriti. 13. Otvaram glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbijeno je. 14 za, protiv. Odbijeno. 15 za. Svojeno. 16 za. Svojeno. Idemo provjeriti 16. Otvaram glasovanje. 16. Zatvaram glasovanje. Broj 16. Odbijeno. 17. Hojbuh. Tko je za? Protiv? Odbijeno. 18. Za? Protiv? Odbijeno. 19. Ne. Izvjestitelj za usvojeno. jedan, Otvaram glasovanje vezano uz 1. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 23 za, protiv, Odbijeno. Kompromis 2. Otvaram glasovanje. Otvoreno, zatvoreno. Usvojeno. 26. Köstinger. Za. Protiv. Odbijeno. Ali idemo provjeriti. 26. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. 27. Dvadeset osam, ispričavam se. Tko je za? Protiv? Odbijeno. 29 za. Protiv. Idemo provjeriti. Amandman 29. Idemo provjeriti. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbijeno. Trideset tri. Protiv. Trideset jedan. Za, protiv. To je odbijeno. 32 za, protiv, odbijeno. Idemo provjeriti. Tko je za? Molim. 32. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 33. Tko je za? Usvojeno. 34 za. Usvojeno. 35 za. Usvojeno. 36 za. Usvojeno. 37 za. Usvojeno. 39. Des i ja. Tko je za? Glasamo o 39 za, protiv. Idemo provjeriti. Des o vašem amandmanu. Glasamo 39. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Tri. Tko je za? Usvojeno. 40. Tko je za? Četrdeset jedan. Flanagan. Tko je za? Protiv? Idemo provjeriti. Četrdeset jedan, Otvoram glasovanje. Zatvaram. Odbijamo. Kati, 40. Usvojeno. Kompromis broj 3. Sad glasamo o kompromisu broj 3. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Glasamo 46. Köstinger. Četrdeset devet. Ne, glasamo 49 za, protiv. Idemo provjeriti 49. Otvaram glasovanje. 49. Molim vas glasajte. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Kompromis broj 4. Otvaram glasovanje. Kompromis 4. Zatvaram glasovanje. To je usvojeno. 55. Kati. Tko je za, protiv, odbijeno. 56 za, protiv, odbijeno. sedam, to je odbijeno. 59 za, protiv, odbijeno. 60 za, protiv, odbijeno. Kompromis broj 5. Otvaramo glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. To je kompromis broj 5. Idemo sad preći na 62. Des i jar. To je za, protiv. To je usvojeno. Dame i gospodo. Glasat ćemo dakle, o cijelom mišljenju i izmjenima. Otvaram glasovanje, elektronsko glasovanje vezano uz izmijenjeno mišljenje. Zatvaram glasovanje. Zatvaram, zatvoreno je glasovanje. Dakle, to je usvojeno. Čestitam. Čestitam gospodinu Kaputu. Želite li se javiti za riječ? Bene. Još jednom želim, zahvaliti svima i nadajmo se najboljem i u odboru za zaštitu okoliša. Dziękujemy. To mamy taką samą prośbę, aby tam pan przygotował na takie dwie, I ja imam isto molbu kao što sam je uputio i prethodnim izvjestiteljima. Možete li možda izraditi dvije ili tri stranice komentara o stajalištu odbora kako bismo mogli upotrebiti onda taj dokument u razgovoru sa biračima? Hvala. Gospodine Kaputo, idemo dalje. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. izvješće Srao Santos. Promicanje kohezije i razvoja u najudaljenim regijama. To je vaša specijalnost. Čini mi se da želite uzeti riječ o tome. Dakle, izvolite. Eh, Hvala. Pa nisam se nadao da ću dobiti riječ, ali Svakako vam na tome zahvaljujem. Ovo je jedan važan članak ugovora. A cilj je promicanje razvoja u naj, najudaljenijim regijama Europske unije. Ovo izvješće je inače u nadležnosti odbora Ređi, pa želim zahvaliti tajništvu odbora kao i djelatnicima iz našeg tajništva, te želim zahvaliti na pomoći i doprinosima raznih eh, kolega, zastupnika, ali isto tako i izvjestitelja u sjeni. Dakle, zahvaljujem svima. Do glasovanja. Zaczynamy Hvala. Hvala i vama. Sada prelazimo na glasovanje. Či je zgoda, mi je razem? Kolega Danta. Imamo sedam njegovih amandmana. Možemo li glasovati skupno o njegovim amandmanima? Dobro, onda prelazimo na glasovanje. Ne slažete se s time ili se ipak slažete? Vidim da se nisu svi suglasni, pa idemo ipak jedan po jedan. Prvi amandman za. Hvala. Usvaja se drugi za. Hvala. Usvaja se treći za. Hvala. Usvaja se četvrti za hvala usvaja se peti za hvala usvaja se šesti za usvaja se sedmi za usvaja se hvala deseti amandman tko je za hvala usvaja se Osmi amandman. Osmi. Ili li tako? Tko je za? Osmi amandman. Tko je protiv? Usvaja se. 11. za. Protiv. Provjerit ćemo. 13. Ispričavam se. Jedanesti. Predsjedatelj se ispravio, dakle glasujemo o 11. amandmanu, otvaram glasovanje, molim vas da svi glasuju, zatvaram glasovanje. Usvaja se. 13. amandman tko je za? Usvaja se. 12. za? Usvaja se. 14. za? protiv, odbija se. 15. za, protiv, usvaja se. 16. Provjerit ćemo 15. Imali smo zahtjev za provjeru. Otvaram glasovanje o 15. amandmanu. Zatvaram glasovanje. Usva se. 16. amandman, tko je za? Usva se. 17. tko je za? Molim vas da jasno glasujete. Usva se. Posebno molim da koordinatori jasno naznače kako su glasovali. 19. za protiv odbija se. 20. za usvoje se. 22. za usvoje se. 21. 21. se ne razmatra. Prelazimo na kompromisni amandman A. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 23. amandman tko je za? Usvaja se. 24. amandman usvaja se. 25. za usvaja se. Kompromisni amandman B Glasimo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromisni amandman C. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Prelazimo sada na kompromisni amandman D, budući da je kompromisni amandman C usvojen. Dakle, D provjerit ćemo elektroničkim putem. Usva se kompromisni amandman E. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usva se. Amandman 48. Tko je za? Usvaja se. 50. Tko je za? Protiv? Odbija se. 52. Za? Usvaja se. 53. Za? Protiv? Odbija se. 54. za. Usvaja se. 55. za. Protiv. Odbija se. 56. za. To se više ne razmatra. Tako da nećemo glasovati o tom amandmanu, budući da je 48. amandman usvojen. 57. za protiv odbija se. 58. za. Usvaja se. 59. za. Usvaja se. 60. za. Usvaja se. 61. za. Usvaja se. Sada ćemo glasovati o nacrtu izvješća onako kako je izmijenjeno. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Dakle, 30. ovog mjeseca će se o ovom raspravljati u odboru ređi. Želim svima zahvaliti. Ovo je vrlo važan korak u interesu najdeljenih regija i taj program ima značajan učinak na selska područja u tim regijama. Hvala vam lijepa. punkt o 11 ale rozpoczniemy go po pięciu minutach, gdyż mamy gości, mamy naszych e, ekspertów, a więc Evo, zamolit ću vas za nekoliko minuta stanke, da se naši predavači smijeste, a i umorni smo nakon glasovanja. Počet ćemo nešto ranije nego što je bilo predviđeno, ali ipak napravit ćemo stanku od pet minuta. Hvala. Hvala Hvala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

ja dam uvod u ovu novu temu. Dakle, kao što sam rekao, imat ćemo sada predstavljanje i jedne studije koju smo zatražili, dakle politika podrška politici održave produktivnosti u poljoprivredi Europske unije prema održivoj poljoprivredi i zelenom rastu. Dakle, riječ je o promicanju učinkovite poljoprivrede i zelenog rasta. Studiju je izradio konzorcij koji se bavi pitanjima vezanima uz poljoprivredu i gospodarstvo. Riječ je o jednom talijanskom institutu a i Centar za poljoprivredu iz Leibnica je dao svoj doprinos. Naš politički odjel se pozabavio također ovom studijom. Njima želimo zahvaliti. Na tome što su nam dostavili vrlo preciznu analizu Analizu su izradili naši domaći stručnjaci u suradnji sa vanjskim stručnjacima. I cilj studije je ocijeniti postizanje ciljeva u vezi sa stopom produktivnosti i treba vidjeti dakle koji su učinci ukupne faktorske produktivnosti kako bi pojedini faktori bili što djelotvorniji i produktivniji. Uzeti su u obzir aspekti naših raznih politika, a tu je u studiji i zakonodavna analiza političkih instrumenata i ocjena njihovih e, uspješnosti u smislu održivosti i povećanja produktivnosti. Ova studija želi promicati učinkovito korištenje resursa, produktivnost e, i poljoprivredu koja je ekološke prirode i poljoprivredu koja je otvorena na klimatske promjene. Dakle, želim pozdraviti naše stručnjake, goste, gospođana Lisu Ceca i gospodina Roberta Henkea iz e, Talijanskog konzorcija za poljoprivredno i gospodarsko istraživanje. Prvo ćemo čuti riječ stručnjaka, a onda ćemo otvoriti raspravu. Imate na raspolaganju 20 minuta za vaše izlaganje i to vrijeme možete podijeliti međusobno kako želite. Možete sami odlučiti tko će prvi uzeti riječ. Dakle, na vama je organizirati prezentaciju i predavanje. Evo, toliko od mene. Izvolite, hvala. Gospođo Zedza, izvolite. Grazie Presidente, sarò solamente Hvala, samo ću ja održati ovo predavanje. Iako smo sa e, Robertom Henkeom izradili zajedno ovu studiju, a on će mi pomoći u raspravi i u davanju odgovora na pitanja. Ispravo želim zahvaliti parlamentu, odnosno odboru za poljoprivredu koji nam je naručio ovu studiju i na tome što su nas danas pozvali da studiju izložimo. Evo kako će teći prezentacija. Dakle, ukratko ćemo se osvrnuti na cilj studije i na e, konačne rezultate koji se temelje na tri točke. Dakle, analiza kretanja, analiza ukupne faktorske produktivnosti i resursa koji se koriste u poljoprivredi. Daćemo jednu ocjenu instrumenta poljoprivredne politike, ali ne samo njih i navešemo neki nekoliko primjera održivog upravljanja i na kraju ćemo iznijeti jednu analizu politika. Dakle, cilj je analiza produktivnosti faktora i resursa kako bi se moglo podržati zeleni rast i održivu identifikaciju i to su dva pojma kojima se služimo u našem eh, radu. U studiji smo ustanovili da ne samo europska poljoprivredna politika, nego čitav niz strukturnih čimbenika i nacionalnih i europskih politika utječu na kretanje produktivnosti i održivosti. Za analizu produktivnosti poslužili smo se jednim okvirom koji nam omogućuje rašlambu proizvodnje, odnosno produktivnosti na njezine odrednice, odnosno to su prvo povećanje prinosa i obradivih površina. Povećanje prinosa možemo pripisati povećanju produktivnosti različitih faktora, odnosno poboljšanju njihove kvalitete, njihovog upravljanja i organizacije i također porastu u upotrebi utrošaka. Dakle, imamo veći intenzitet, veću ekstezivnost kao posljedicu toga. To je zanimljivo zato jer su te tri odrednice povezane sa trima različitima politika, dakle politikom istraživanjima, i sa konkurentnošću, konkurentnošću cijena u, ovom potonjem slučaju. U našem radu mi nećemo ulaziti u pitanje cijena ili konkurentnosti, iako je očito da su to također važni čimbenici u određivanju kretanja u poljoprivredi. Na ovom slajdu ova plava crta pokazuje dugoročno kretanje rasta proizvodnje. Dakle, poljoprivredna proizvodnja u Europi e, zadržala je pozitivan rast, ali e, je taj rast e, s godinama sve manji. To možemo pripisati, to smanjenje, a to možemo objasniti i korištenjem utrošaka po hektaru ovim e, ljubičastim stupcima uz istovremeni porast e, ukupne faktorske produktivnosti. To je označeno ovim plavim stupcima. Crveni dijelovi stupaca prikazuju površine koje se smanjuju, a s godinama se također smanjio učinak e, povećanja produktivnosti uslijed navodnjavanih površina, što je obilježilo prva tri desetljeća. To je dakle e, ovaj zeleni dio stupca. No, da vidimo što se dogodilo na razini zemalja članica kada zbrojimo sve podatke. Dakle, ovaj grafikon prikazuje jednu srednju vrijednost na europskoj razini, što međutim ne odražava e, raznolikost e, situacija koje nalazimo u pojedinim zemljama. Evo, tu imamo rašlambu po onome što se dogodilo u posljednjem desetljeću u Europi po zemljopisnim područjima. Dakle, imamo zemlje članice na sjeveru Europe, na jugu Europe i i zemlje istočne Europe, dakle zemlje koje su pristupile Europskoj uniji u posljednjem krugu proširenja. Dok se na sjeveru Europe i dalje ostvarivao rast proizvodnje pod utjecajem povećanja produktivnosti, u južnim članicama Europske unije imamo negativan e, porast proizvodnje jer e, iako vidimo tu porast produktivnosti faktora, dakle to je ovaj tamni stupac e, i povećanje inovacije, to međutim nije bilo dovoljno da se nadoknadi jedan učinak do kojeg je doveo gubitak zemljišta. Narančasti stupac označava smanjenje o korištenju utrošaka odnosu sirovina po hektaru. U zemljama istočne Europe imamo negativno kretanje proizvodnje jer su smanjenje površina i smanjenje korištenja faktora nisu nadoknađeni s druge strane povećanjem produktivnosti. U nastavku studije to smo povezali sa određenim varijablama koje se tiču i produktivnosti prirodnih resursa koji se koriste u poljoprivredi kako bismo vidjeli jesu li održivost i produktivnost e, rasle e, istovremeno i tu smo uzeli također i neke variable političke e, prirode, odnosno strukturne prirode i to ćemo sada sagledati dosta detaljno. Evo, ovo je dosta složen slikovni prikaz no, vidimo ovdje odnos porasta proizvodnje i porasta produktivnosti ugljika. Dakle, to je 1 euro po toni proizvedenog ugljika. Dakle, obrnuto kretanje od proizvedenih emisija. Zemlje u prvom kvadrantu, dakle u gornjem desnom kutu su zemlje poput Nizozemske, Njemačke, Poljske, Danske i Bugarske u kojima je zabilježen porast proizvodnje, ali i istovremeni pad emisija po jedinici. Znači, to su zemlje koje su ostvarile održivu intenzifikaciju proizvodnje. Eh, na, suprotnoj strani, dakle s lijeve strane gore imamo zemlje poput Italije, Mađarske, Češke ili Švedske gdje su smanjene jedinične emisije, ali to je bilo popraćeno i smanjenjem proizvodnje. Dakle, produktivnost i održivost su u slučaju ove eh, varijable se međusobno kompenzirale. Evo, ovaj grafikon prikazuje apsolutne vrijednosti i kada je riječ o produktivnosti ugljika, vidimo da su početne vrijednosti vrlo šarene u Europskoj uniji. Ovaj e, grafikon prikazuje istovremeno porast proizvodnje, odnosno produktivnost i višak dušika. I u ovom slučaju najbolje rezultate su ostvarile zemlje koje se nalaze u donjem desnom kvadrantu, dakle Nizozemska, Danska i Njemačka se nalaze u situaciji u kojoj je povećana proizvodnja, a smanjene su emisije dušika po hektaru. Dakle, produktivnost i održivost su se kretale slično, a s druge strane u Austriji, Bugarskoj i Poljskoj došlo je do povećanja proizvodnje, ali ne do isto e, vremenog povećanja viškova dušika. Dakle, ovdje vidimo apsolutne vrijednosti viškova dušika po hektaru i tu je mnogo učinimo, to je kretanje između prosjeka 2002. 2004. i 2012. i 2014. No, u svakom slučaju, apsolutne vrijednosti su vrlo različite i zadaju onda drugačije prioritete na razini zemalja članica. Kao što sam rekla, nastojali smo povezati ta kretanja produktivnosti i održivosti sa određenim varijablama koje su političke prirode koje održavaju strukturne, strukturna obilježja poljoprivrede. Kao prvo, to je kretanje rashoda za istraživanje u poljoprivredi. Apsolutno gledano, nacionalne izdvajanja za istraživanje i razvoj u poljoprivredi pala su u nekim zemljama, recimo u Danskoj, Italiji, Portugalu i Grčkoj, a e, porasla su u drugim e, zemljama, u zemljama Istočne Europe ili primjerice u Švedskoj. Ali ova dva stupca prikazuju trošak eh, u eurima po glavi stanovnika i ukupno izdvajanja za istraživanja i tu vidimo dosta velike razlike između zemalja članica Europske unije. Primjerice, broj eh, zelenih patenata se povećao u posljednjih deset godina, naročito u području eh, vodnog gospodarstva i gospodarenja otpadom. Izvajanja za istraživanja i razvoj e, su različita u različitim zemljama. Neke zemlje imaju porezne olakšice kojima se potiče inovacija. Imamo dosta velikodušne olakšice za inovativna poduzeća u Francuskoj, u Nizozemskoj i u Kraljevini. U slučaju Francuske i Nizozemske e, imamo e, pomoć e, za start poduzeća i za male poljoprivrednike i poticaje za te djelatnike i subjekte. Također e, imamo i druge alate koje su e, prisutni na tržištu i u području politike zaštite okoliša. Dakle, ovaj e, grafikon prikazuje ekološki porez u odnosu na bruto proizvod u poljoprivredi. To se ne koristi često u poljoprivredi zbog toga što je teško odrediti izvor onečišćenja, ali Vodi se vrlo intenzivna rasprava u vezi sa provedbom nacionalnih akcijskih planova sukladno direktivi 128 iz 2009. godine o porezu na pesticide. Samo su neke zemlje već uvele i preuzele tu direktivu. U nekim zemljama se koriste zakonodavni instrumenti umjesto tržišnih instrumenata i tu imamo razlike u intervencijama između zemalja članica. Neki e, primjeri toga su Grenelle u Francuskoj ili program Origin Green u Irskoj ili danska e, strategija za zeleni rast, čiji je glavni cilj zadržavanje poljoprivrednika na zemljištima. I u Nizozemskoj su poduzete zakonodavne mjere koje se odnose na upotrebu gnojiva. U izvješću smo uzeli u obzir i druge varijable, odnosno prosječnu dob poljoprivrednika i njihov stupanj obrazovanja koji se također razlikuju između zemalja članica. Evo ova tablica u izvješću, nažalost ovdje se baš ne vidi jako dobro. Ako zajedno iščitamo sve te podatke, vidimo da smo tu istaknuli e, razlike između poreza na okoliš, poticaja, obrazovanja, usavršavanja i generacijske obnove. To su sve čimbenici koji su ključni za poticanje usvajanja inovacija. I tu smo izvojili prvu skupinu zemalja poput Nizozemske, Njemačke i Danske koje su zabilježile pozitivna kretanja u području proizvodnje outputa, što možemo objasniti porastom produktivnosti, a istovremeno te su zemlje smanjile emisije stakleničkih plinova i viškove dušika po hektaru i to smo pripisali nekim mjerama na nacionalnoj razini koje su vjerojatno utjecale na ta kretanja, dakle više razina ulaganja u istraživanje i razvoj, manja dob poljoprivrednika i korištenje gospodarskih e, alata poput e, poreza na utroške koji mogu e, naškoditi okolišu. Druga skupina zemalja uključuje zemlje Južne i Istočne Europe gdje porast produktivnosti nije bio dovoljan kako bi nadoknadio gubitak zemljišta i čini se da ni ostale varijable ne idu u tom pravcu. Evo nekoliko glavnih zaključaka o ovom prvom dijelu. Želimo naglasiti da neke zemlje postižu uspjeh e, po pitanju održive intensifikacije. I skup e, politika bez obzira na zajedničku poljoprivrednu politiku koje poduzimaju te zemlje imaju pozitivan učinak na ta kretanja i uskrađenost e, europskih i lokalnih politika je ključna u omogućavanju uspjeha strategije zelenog rasta. Pređemo sada na zajedničku poljoprivrednu politiku. Daćemo jedan e, kratak pregled nekih instrumenata. Kao prvo, opće reforme zajedničke poljoprivredne politike i na zahtjev odbora pregledat ćemo dva instrumenta, a to su viable production, prihvatljiva proizvodnja i partnerstvo za inovacije. I tu smo upotrebili iste podatke kao i prije. Dakle, u gornjem dijelu slajda imamo kretanje poljoprivredne proizvodnje, a u donjem dijelu imamo kretanje varijabli poput zemljišta, upotreba utrošaka, prinos i emisije stakleničkih plinova. Evo, Ovako, porast proizvodnje koji je dosta stabilan e, odmiče se, nije više u skladu sa jednim od čimbenika ekološke održivosti i tu smo kao taj faktor naveli emisije. Dakle, možemo reći da su razne reforme ZPP-a ukupno pridonijele ostvarenju cilja povećanja proizvodnje na održiv način. Dok e, u zemljama Sjeverne Europe to ne vidimo na ovom e, grafikonu koji je objedinjen. Dakle, u tim zemljama je kretanje dosta stabilno, no s druge strane u južnoj i istočnoj Europi imamo dva razdoblja, dakle do reforme Fischer imamo kretanje po pitanju zemljišta i po pitanju utrošaka koje se odvijalo više manje jednako. Nakon reforme Fischer došlo je do stabilizacije u korištenju zemljišta i u porastu produktivnosti, do smanjenja u korištenju utrošaka i do laganog pada poljoprivredne proizvodnje. Nakon druge reforme imali smo stalni porast prinosa i smanjenje emisija. Ti su trendovi, kao što sam spomenula prije, nejasni u slučaju zemalja istočne Europe. A ako uzmemo instrumente ZPP-a, s time u vezi vidjeli smo da je došlo do prijelaza na takozvane win-win instrumente, dakle koji pomiruju porast produktivnosti sa porastom održivosti. Kada je riječ o e, cilju koji smo nazvali viable production, to je cilj europske politike koji se postiže različitim instrumentima i među njima smo izdvojili nacionalne strategije u području proizvodnje voća i povrća u slučaju Italije. Dakle, nacionalna strategija za taj sektor imala je kao glavni cilj povećati i osnažiti tržišni položaj organizacija proizvođača kako bi se povećala gospodarska održivost proizvodnje. Upotrebili smo podatke koji su prikupljeni praćenjem provedbe instrumenta i vidjeli smo da je taj instrument u stanju zadovoljiti ciljeve rasta i produktivnosti i održivosti. Primjer koji smo uzeli pokazuje da se većina ulaganja usmjerava u povećanje kvalitete. U slučaju Sjeverne Italije to se odnosi na 78% proizvodnje. Sì. E abbiamo quindi avuto sia una crescita dell'area Dakle, došlo je i do povećanja površina i proizvodnje u smislu vrijednosti i došlo je do e, povećanja sudjelovanja u četiri e, područja, dakle ekoproizvodnja, dobrovoljni standardi, integrirana proizvodnja i drugi certifikati. Mi smo uzeli u obzir neke slabe točke tog sustava koje smo onda proučili. I glavne preporuke ponovno se odnose na jačanje položaja organizacije proizvođača i to na način da se ojača njihova inovativnost e, i njihovo proširivanje i na druga tržišta pomoću usavršavanja proizvođača i upravitelja. Svakako tu treba pridružiti i pojednostavljenje administrativnih postupaka. Tu smo uvrstili još jednu preporuku koja se ne odnosi baš posebno na ZPP nego na druga politička područja, a to je jačanje napora za smanjenjem e, nepoštenih e, trgovačkih praksi u opskrbnom lancu hrane. Tu znamo da su i članovi skupine na visokoj razini iznijeli neke preporuke u tom smislu dakle skupine na visokoj razini koja je izradila studiju za potrebe Europske komisije. Još jedan instrument koji je uzet u obzir u našoj analizi je Europsko partnerstvo za inovacije. U ovom slučaju nalazimo se u vrlo ranom stadiju istraživanja, tako da smo razmotrili samo početak programskog razdoblja. Svakako možemo reći da su sve zemlje članice oduševljeno prihvatile taj instrument i spremno se na njega odazvale. Ova rana faza, međutim, razotkrila je neke slabe točke i na razini Europske unije i na razini zemalja članica. Fokus skupine o strateškim instrumentima, o istraživanju i razvoju, međutim, e, nisu uspjele dopriti do javnosti, no s druge strane opet je istaknuta potreba za programima koji će prevazići lokalne ili državne granice kako bi se izbjegla uska grla u istraživanjima i razvoju. Na e, razini zemalja članica došlo je do određenih preklapanja, ali i treba pojednostavniti administrativne postupke. Također, treba vodeći računa naravno o vremenu posvećenom e, sudjelovanju u ovim projektima e, treba pojačati sudjelovanje poljoprivrednika, a također e, treba ojačati ulogu posrednika u inovacijama koji mogu pomoći poljoprivrednicima u pretakanju njihovih potreba u prijedloge za projekte. Dakle, kada je riječ e, o razini politika, utvrdili smo da je došlo do određenih e, izmjena u zajedničkoj poljoprivrednoj politici. U studiji također e, se navodi da učinak e, mjera ili e, reforma nije bio onaj očekivani i to zbog brojnih e, izuzetaka iz odredaba i propisa koji su omogućili veliku fleksibilnost zemljama članicama u provedbi reforme no tu se pozivamo i na druga izvješća koja su već razmatrana u parlamentu i koje su izradili drugi stručnjaci. Neke zemlje članice nisu u potpunosti iskoristile fleksibilnost propisa kako bi povećale učinak reforme na okoliš novi instrumenti koji su međuvremeno vremenu osmišljeni mogu imati učinak i tu mislim na instrumente koji su vezani za viable production ili za inovacije. Nove tehnologije imaju pozitivan učinak u tom smislu, odnosno u ovom trenutku um, precizna poljoprivreda, e, robotika i tako dalje su važne tehnologije e, koje bi omogućile povećanje održivosti i intenzifikaciju u poljoprivredi. Međutim, složenost administrativnih postupaka može spriječiti sudjelovanje poljoprivrednika u tim inovativnim tehnologijama i time se svakako valja pozabaviti. Evo, ovaj prikaz je dosta složen, neću tu sada ulaziti u detalje, ali ono što sam htjela prikazati je sljedeće. Mi smo proveli studije slučaja koji e, se odnose na održivu intenzifikaciju i na razini poljoprivrednih gospodarstava i na teritorijalnoj razini i to se može ticati i gospodarskog profila ili učinkovitog korištenja resursa ili e, korištenje zemljišta, a također i integracije na regionalnoj razini. I ovi različiti pristupi za koje imamo primjere u izvješću mogu se uklopiti u jedinstvenu regionalnu strategiju razvoja. Proveli smo um, pet studija slučaja koja su izvješću o učinkovitom korištenju resursa u poljoprivredi. Dakle, tu imamo jedan slučaj koji se odnosi na opotrebu inovativne tehnologije u jednoj talijanskoj regiji. Također smo uzeli u obzir i uspješno područje u ekološkoj poljoprivredi i također smo uzeli u obzir studiju slučaja o ratarskim ovisjevima u Nizozemskoj, e, mjekarske robote u Nizozemskoj e, i također smo uzeli u obzir jedan slučaj e, preciznog uzgoja za pružanje usluga ekosustava. Što ti primjeri nama govore? Pa ono što smo već e, vidjeli i na razini objedinjenih podataka. Istraživanje i razvoj i bolje upravljanje omogućuju porast i održivosti i produktivnosti i to istovremeno, odnosno da e, se ne moraju učiniti ustupci ni u jednom ni u drugom e, području. No, mjera u kojoj će poljoprivrednici usvojiti održivu poljoprivredu ovisit će o političkom okviru i o usklađenosti različitih, različitih instrumenta koji postoje. Vidjeli smo to i u nekim studijama slučajeva E, odnosno poljoprivrednici nisu skloni riziku i preuzimanju novih e, načina proizvodnje. Kako bi se to postiglo, treba im e, omogućiti obrazovanje i edukaciju u tom smislu, što je svakako od ogromne važnosti. Ako se sve ljudske i političke aktivnosti usmjere ka istim e, ciljevima i u svoje ista načela, zajednička načela je ako se stvori pozitivno okruženje za inovaciju, to će dovesti do pozitivnih rezultata. Inkluzivno upravljanje, inclusive governance i razvoj odgovarajućih sustava znanja su ključni čimbenici uspjeha lokalnih inicijativa. I na kraju pitanje ulaganja. strategije održive intenzifikacije zahtijevaju veća ulaganja na početku i na razini gospodarstva kada govorimo o uvođenju novih tehnologija i na razini infrastrukture, a tu mislimo na korištenje zemljišta i na lokalne inicijative. Concludiamo quindi con Evo na kraju nekoliko preporuka. L'intensificazione sostenibile, la crescita verde non è un obiettivo. Održiva intenzifikacija i zeleni rast nisu izričiti ciljevi zpp e a p-a. Trebali bi to postati kako bismo bolje prepoznali i kvalificirali instrumente zpp e a p-a i usmjerili ih u tom pravcu. treba doći do usklađivanja između ciljeva politike i njezinih instrumenata koji se moraju usmjeriti prema održivoj intenzifikaciji uz pomoć instrumenata koji će donijeti svima koristi, dakle takozvanih instrumenata win-win. Porast produktivnosti i održivosti ne mogu se promatrati kao odvojene kategorije koje se ostvaruju posebno. Naša analiza objedinjenih podataka pokazala je da je moguće da se te kategorije ostvare zajedno, ali kako bismo to postigli potrebno je pojednostavljenje i potrebna je bolja komunikacija, komunikacija u smislu ciljeva koje se želi postići i u smislu instrumenata i rezultata istraživanja. I tu mi predlažemo bolji dijalog između znanstvenika, političara, poljoprivrednika i industrije koja proizvodi te nove tehnologije. Kružna poljoprivreda smatramo je jedan od e, ključnih elemenata koji će ojačati mogućnosti zelenog rasta u poljoprivredi. Dakle, i u tom smislu smatramo da je potrebno ojačati zajedničku poljoprivrednu politiku. Evo, ja sam s time završila. Nadam se da sam se držala zadanog vremena i zahvaljujem vam na pažnje. Ovaj posljednji slajd e, donosi imena osoba koje su surađivale na ovom istraživanju. Kolega Henke i ja dolazimo iz e, Talijanskog vijeća za istraživanje za poljoprivredu i gospodarstvo, a osim toga u studiji su sudjelovali i e, Centar Wageningen and Economic Research iz Nizozemske i Institut ZALF iz Njemačke. Još jednom hvala na pažnji.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 nisam htio prekinuti s obzirom da mi se činilo važnim da dobijemo od vas sve te informacije. A sada ću dati vama mogućnost da uzmete riječ. Otvaram raspravu. Mislim da je ovo vrlo zanimljivo i da će se budućnost sigurno temeljiti na ovim spoznajama. Izvolite. Euh, Hvala vam predsjedniče. Da, u ovoj studiji se govori o čitavom nizu vrlo kompleksnih e, pitanja. Na posljednjem grafikonu se između ostaloga vidi koliko je situacija složena. Možemo se zapitati što to znači održiva poljoprivredna politika. Ono što mi se činilo posebno zanimljivim u vašem izlaganju jest da ste povezali dva pojma, a to je održivost i intenzivni, intenzivna proizvodnja. Nisam siguran da se uistinu može raditi na intenziviranju proizvodnje, a da ta proizvodnja ostane održiva. I u tom smislu vam želim postaviti jedno pitanje. E, dakle, kako se koriste rezultati istraživanja, kako to koriste različite evropske države i različiti akteri. Dakle, pretpostavljam da istraživanje nije samo sebi svrha, nego da treba proširiti rezultate e, tog istraživanja. Vi ste također govorili o pesticidima. Mm, zanima me što nam možete reći o tome. Euh, Odakle o porezu na uporabu pesticida. Zatim imam jedno pitanje vezano uz pad, e, pad e, produktivnosti e, koji se tiče nevezane proizvodnje, dakle je li dokazana ta uzročno-posljedična veza. Imam još čitav niz pitanja, jeste li razmišljali o utjecaju biogoriva i buduće E, izmjene direktive o energetici vezano uz uporabu etanola i biodizela. I e, jeste li postavili, e, jeste li razmišljali o dakle tom, tim izmjenama i na koji način će se to odraziti na ruralna područja? Hvala, gospođa Gracija. Želim vam zahvaliti na vašoj studiji i na ovom izlaganju na na španjolskom. Moram priznati da me ova studija uistinu zainteresirala. Bilo mi je vrlo zanimljivo čuti vaše izlaganje, ali me ipak iznenadilo da niste spomenuli jedan vrlo važan faktor, a to je dob poljoprivrednika i njihovo osposobljavanje. Dakle, moramo znati koja je prosječna dob poljoprivrednika i koliko su oni otvoreni prema inovacijama, novim proizvodnim e, sistemima i slično. Isto tako, važna je i razina osposobljavanja. Čovjek može biti mlad, ali ne znači da je nužno proaktivan i da je otvoren prema novim mogućnostima kada se one pojave. Također ste spomenuli reformu McSherry i što se događalo nakon toga. E, ja vam sada ovdje želim iznijeti svoj osobni stav. Smatram da, mi, da smo mi u Europi izmislili takozvanu reviziju na polovici razdoblja mi smo to izmislili i mislim da to izaziva, izaziva veliku zabrinutost u poljoprivrednom sektoru. Dakle, ranije su poljoprivrednici znali da tijekom razdoblja od sedam godina neće dolaziti ni do kakvih izmjena u uvjetima. Međutim, u posljednje vrijeme se događa to da do izmjena može doći na polovici provedbenog razdoblja. Ukoliko poljoprivrednik mora razmišljati o tome što će se dogoditi na polovici razdoblja, to znači da nema nikakvu sigurnost. Dakle, oni zna, zna što će biti prvoj ili drugoj godini, ali ne zna što će biti u trećoj ili četvrtoj godini. I to je e, realnost situacije nakon ovih e, izmjena. I e, pitam se, razmišljamo li mi o tome kada poljoprivrednici razmišljaju o ulaganju u gospodarstva radi povećanje konkurentnosti i produktivnosti? Izvolite, gospodine Loazo. Hvala ja. Kao prvo želim reći da u poljoprivredi postoji jedan izuzetni model, a to je francuski poljoprivredni model Mislim da je to uistinu jedan napredan program. E, Poljoprivrednici su e, na čelu svojih tvrtki, to su e, ljudi koji poštuju zaštitu okoliša, koji su također vrlo dobro osposobljeni i koji su stručni i dobro poznaju svoju struku. Tako da mislim da bismo mogli zadržati čak pa čak i poboljšati proizvodnju u smislu održivosti. Također bih želio reći sljedeće Danas se koristi e, stopa e, vlažnosti u tlu, a današnji poljoprivrednici u današnje vrijeme koriste fitosanitarne proizvode u povoljnim uvjetima, što omogućuje bolje uvjete za uzgoj biljaka a to omogućuje poljoprivrednicima da smanje zapravo za 10, 15 ili 20% uporabu fitosanitarnih proizvoda, tako da mislim da u tom području e, postoje značajni pomaki i mislim da trebamo nastaviti ići tim smjerom i e, smjerom održivosti. Pani poseł Hojbusz. Ähm, Hvala lijepa, ovo je bilo vrlo zanimljivo što ste nam ispričali, a isto tako ste primijetili da poljoprivrednici okljevaju u pogledu ulaganja i novih tehnologija. Međutim, ono što niste tu spomenuli, dakle tu se radi čisto o tome koliko je isplativa jedno takvo ulaganje kada govorimo recimo o jednoj intenzifikaciji u većoj proizvodnji na jednom području gdje uopće ne mogu onda to naplatiti na tržištu, onda naravno čisto ekonomski gledajući moram okljevati u tom smislu. Ono što mi ovdje nedostaje je kad govorimo o intenziviranju, da istovremeno moramo imati na umu ako više proizvodimo, trebamo razmišljati o tome gdje to možemo prodati, kakva je situacija na tržištima. Mislim da u Europi ne možemo govoriti o tome da nam treba više produktivnosti i da to treba biti intenzivnije, jer imamo u stvari i viška, pa to nema smisla. Nadalje me zanima, dakle, Dakle, ja želim reći da intenziviranje nije određena šansa, je neka mogućnost ako nemam tržište za to. E, dakle, i to ste uvijek iznova uspoređivali sa emisijama. Dakle, kako tu možemo isto u ekološkom smislu tehnološki nešto učiniti. E, ali jeste li spomenuli i pazili na samo pitanje života tla. Dakle, ako imamo to intenziviranje, kako će se to e, reflektirati na samo e, tlo, zemlju, kvalitetu zemlje? Dakle, to bi trebalo više faktora uzeti u obzir. Hvala kolega Bogović. Zahvaljujemo na ovo vrlo zanimljivoj e, studiji. Mislim da je to bilo vrlo dobro polazište za buduće planiranje i za buduću zajedničku poljoprivrednu politiku. Dakle, tu je nešto kontradiktorno. S jedne strane imamo održivost i intenziviranje, a ja to smatram dvima različitim stvarima. Međutim, to se može postići istovremeno sa više znanja, s novim tehnologijama E, se može e, povećati produktivnost, a i održati sama održivost. Dakle, to sam ja čuo iz vaše studije. Naime, da nam je potrebno više znanja ako želimo u budućnosti biti održivi u poljoprivredi. I ako želimo da, to, e, da ta kružna ekonomija funkcionira i u poljoprivredi, jer i poljoprivreda mora postati dijelom tog te kružne ekonomije. I ja sam našao, našao nešto vrlo važno u ovoj studiji, a mislim da je to veliki problem za Europsku uniju. Naime, to preseljavanje poljoprivrednika prema sjeverozapadu Europe. Vi ste na vašem grafikonu pokazali dakle, taj output i tu je postalo vrlo jasno da je Sjeverna Europa vrlo uspješna. Ovdje raste proizvodnja za razliku od Južne Europe e, ili tranzicijskih zemalja. O tome moramo vrlo pažljivo razmisliti. Kad pogledamo intenzitet, dakle to intenziviranje na puno višoj e, razini E, na sjeveru nego u drugim dijelovima Europe. I zato moramo paziti na sljedeće. Moramo podržati održivu poljoprivredu, integriranu poljoprivredu naravno, ali istovremeno moramo stvoriti uvjete za to da poraste produktivnost i u južnim zemljama, zemljama središnje Europe. Ja dolazim iz Slovenije, tamo sam primijetio sljedeće. Mnoge mjere zajedničke poljoprivredne politike su dobre, međutim, pada produktivnost i često se stječe dojam da sam e, prinos nije ono što je bitno, već čisto činjenica da se obrađuju površine. Ali ja podržavam ono što ste vi rekli i mislim da trebamo isto tako poticati preciznu poljoprivredu, nove tehnologije i u poljoprivredu moramo uključivati modernu tehnologiju i to moramo uključiti u zajedničku poljoprivrednu politiku. Potrebne su nam mjere eh, kojom ćemo moći poticati snažniju mobilnost i moramo uspostaviti e, tu vezu između e, produktivnosti i e, sam potražnje. Danas koristimo izraze kao što je smart technology i slično. To nam je sve bitno kako bismo ostvarili što bolje rezultate i kako bi poljoprivredu mogli oblikovati na jedan održiv način. E, problemi u prehrambenom lancu je nešto što moramo izbjegavati, stoga nam je potrebna direktna prodaja. Čestitam vam na ovoj studiji. Mislim da ova studija donosi neke jako dobre odgovore koje ćemo u budućnosti morati uzeti u obzir. Hvala lijepa na Hvala ova studija istinu ima veliku važnost. Vi ste nam dali pregled, e, jedan racionalni pregled situacije u Europskoj uniji, također ste istaknuli neke zemlje, e, objasnili ste koje su razlike među njima, koje su zemlje ostvarile veći napredak, a koje manji. još jedan put sam se uvjerio u to da postoje uistinu velike razlike među državama članicama. Sami, ste spomenuli da postoje razlike između sjevernih i južnih zemalja te između istočnih i zapadnih zemalja u Europskoj uniji. To vjerojatno znači da se ZPP ne može koristiti na uniforman način u Europskoj uniji. Ehm, želimo li uistinu smanjiti te postojeće razlike? Te razlike ne postoje samo među državama članicama, nego i unutar pojedinih zemalja. Sami ste spomenuli i činjenicu da države članice imaju brojne nadležnosti u poljoprivredi, možda bismo u buduće trebali razmišljati o sužavanju tih nacionalnih nadležnosti ukoliko želimo postići neke iste rezultate. Što se tiče ove studije, zanima me e, kako vi tumačite te velike razlike među državama članicama? Spomenuli ste zemlje u Istočnoj Europi gdje se smanjuje površina e, poljoprivrednog zemljišta, gdje se povećava prosječna dob poljoprivrednika i tako dalje. Međutim, zanima me koji su uzroci tome ukoliko ne budemo u stanju identificirati uzroke. Mislim da nećemo moći sanirati posljedice. Dakle, potrebno je da znamo koji su uzroci, a možda se i oni mogu pronaći u studiji, samo ih nismo čuli s vaše strane. tiče troškova poljoprivrednika u Nizozemskoj, e, primjerice možemo reći da je to slično e, kao u nekim novim državama članicama, kao u baltičkim zemljama. A meni mikrofon. Naše poljoprivreda se počela razvijeti nakon 90-ih godina. Stota dok tehnologiju do tada zapravo nije niti, do tada se i ignorirala poljoprivreda. S druge strane, u zemljama Zapadne Europe postoji mnogo duža tradicija u poljoprivredi, a mi smo počeli s razvojem poljoprivrednog sektora u našim zemljama prije samo desetak godina, što je vrlo kratko razdoblje. Vi ste vrlo jasno rekli da bismo trebali više razmišljati o europskim europskom inovacijskom partnerstvu. Vjerojatno bi nam e, trebali neki ciljani programi kroz koje bi poljoprivrednici mogli više naučiti o inovacijama, dakle koje inovacije postoje u Danskoj, Nizozemskoj i Švedskoj. Također je razvidno da postoje velike razlike u plaćama poljoprivrednika, dakle razlika je faktor 3 između zapadnih i istočnih zemalja. Dakle, troškovi su veći tako da nema viška novca za e, investicije. U zemljama gdje je produktivnost niska, a tehnologija nije napredna, događa se sljedeće. E, proizvodne cijene su mnogo niže nego u zemljama koje imaju dužu tradiciju proizvodnje. Osim toga, pregovaračka pozicija poljoprivrednika u zemljama zapadne Europe je mnogo veća. Dakle, tu ima zadruga u stopa je 70 80%, dok u našim zemljama to samo 20%, što znači da naši poljoprivrednici nisu u snažnoj pregovaračkoj poziciji i ne mogu ispregovarati e, dobre cijene. Isto tako, postoje i međuresorske organizacije, e, dakle tu se također može raditi sa proizvođačima i sa onima koji se bave, koji su iz e, poljoprivredno-prerađivačke industrije. Mi smo prije nekoliko godina ukinuli mliječne kvote. Na koji način se to odrazilo na ruralna područja i na produktivnost u našim zemljama? Prema vašem mišljenju, i e, što je sa faktorom e, atraktivnosti poljoprivrede za mlade. Mene zanima što će se dogoditi za deset godina. Ako ne postoji sigurnost, e, ja ne mogu izdvojiti sredstva i ulagati ukoliko ne znam hoću li dobiti povrat na to ulaganje. Mislim da nam treba više informacija. Ova studija je vrlo dobro strukturirana i trebali bismo je možda predstaviti jednom širem krugu ljudi, primjerice zastupnicima u nacionalnim parlamentima. Na taj način bi se veći broj ljudi upoznao sa situacijom i e, sa preporukama za budućnost. Hvala. gospođa Giljera. Hvala vam. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Želim čestitati na izlaganju ove studije gospođi Zeze. Mislim da se ovdje mogu pronaći neke vrlo zanimljive informacije. Vi ste rekli da nam treba intenzivni dijalog među akterima kako bi se politike uistinu dobro poklapale sa zacrtanim ciljevima. Dakle, taj dijalog bi trebao obuhvatiti znanstvenike, poljoprivrednike, e, poduzetnike i kreatore politika. Ponekad imamo dojam da se nalazimo u situaciji da mi moram, da se moramo igrati dobrog policajca. Zanima me E, kako dakle se može doći do zajedničkog razumijevanja ove situacije od strane sviju? Dakle, ponekad želimo da se poduzmu neke mjere e, kojima koje potiču istraživanje i inovacije, jer ukoliko se ne bude ulagalo istraživanje inovacije, poljoprivreda neće imati budućnost. Na istovremeno zapravo dolazi do odbacivanja inovacija. Čak i u ovome domu ljudi su zapravo neskloni uvođenju novih tehnologija u poljoprivredu. E, tako da ljudi zapravo nisu skloni prihvatiti nove tehnologije, a to me pomalo brine i brine me činjenica da ljudi odbijaju prihvatiti rezultate studije. Mislim da se svakako moramo zalagati za istraživanje i inovacije. Dakle, što dovodi do tog e, otpora u društvu, ovdje u parlamentu, što dovodi do tog otpora prema novim tehnologijama. Mislim da su inovativne ideje uistinu ključne za budućnost. Na koji način e, unaprijediti dijalog među dionicima, to je moje prvo pitanje, i na koji način istraživanje i inovacije mogu dopriti do ostatka društva, posebno do dionika u poljoprivrednom sektoru? Hvala. Hvala lijepa. Nisam mogla od početka biti nazočna na prezentaciji, pa ste možda i iznijeli dijelom ono što ću ja sad formulirati u svoje pitanja po ovome ja vidim da imamo dvije razine. Dakle, imamo usporedbu sa status quo u različitim područjima e, države članice na neki određeni datum, a ono što je važno je isto tako da kad govorimo o samom sadržaju pojedine države članice u pojedinom pitanju. Međutim, malo mi je teško čitati ove materijale jer pozitivan napredak ili bolji razvoj u pogledu status quo. Ako sad međusobno uspoređujem države članice, dakle jedna država članica je bolja od druge, nam ne govori ništa o poboljšanju ili razvoju unutar određenog vremenskog razdoblja. Dakle, da li je po tom pitanju država članica se više izmijenila po tom pitanju ili smo samo pošli od različitog nivoa i pa zbog toga se onda stječe dojam da je država članica uspješnija od druge. Ne znam, jesam sad malo previše složeno postavila ovo pitanje. Jeste li razumjeli što sam u stvari uopće htjela pitati? Dakle, uvijek pitamo se koja je polazišna točka. Što uspoređujemo? Uspoređujem li, dakle, ako uzmemo učenike, učenike ili recimo države članice u istom e, razdoblju ili unutar istog razdoblja ili različite procese. Hvala. Više se nitko nije javio za riječ, bar nemam više govornika na popisu. Ali ako dopustite, ja ću sada reći nekoliko riječi, zapravo postavit ću jedno pitanje i iskazati određene dvojbe. E, pitanje iskorištavanja tla i također pitanje manje razvijenih regija. Tu bismo trebali izdvojiti neka sredstva za ta područja naročito ako njima se može ostvariti neki veći povrat na ulaganja iako je to uopće moguće. Mi ulažemo u manje razvijene regije kako bismo tamo zadržali poljoprivrednike i općenito ljude kako bismo izbjegli depopulaciju jer iskustvo pokazuje da je teško vratiti ljude u takva područja jednom kad su već otišli i da je to vrlo skupo. Dakle, moje pitanje je treba li iskoristiti svaki hektar obradivih površina? Jer ako je istina da ako se smanje hektari se pojačava intenzitet proizvodnje, koje su granice uopće intenziteta proizvodnje? To je moje prvo pitanje. Drugo pitanje. Tiče se usporedbe između takozvanih starih i novih zemalja članica. Stare zemlje članice imale su koristi od izdvajanja i subvencija iz ZPP-a a s druge strane imamo zemlje koje su imale drugčije socijalističke režime u poljoprivredi i one su imale određeno razvojno kašnjenje, da se tako izrazim. Nismo li možda prerano uveli iste instrumente za sve zemlje u e-, ZPP-u jer su postojale te razlike a te razlike nisu bile povezane samo sa stupnjem razvoja, nego i sa klimom, sa običajima, navikama. Dakle, diversifikacija u poljoprivredi Europske unije bi možda mogla omogućiti bolje postizanje ciljeva ZPP-a. Ne mislite li tako? To mislim na upotrebu instrumenta naročito jer bismo mogli primijeniti drugačije instrumente koji bi uzeli u obzir određena obilježja nekih e, regija, ali istovremeno bismo mogli zadržati jednakost kada je riječ e, o podjeli sredstava. Postoji li neka granica intenziteta kao što smo spominjali prije. No, kada govorimo o održivom razvoju, za određenu razinu proizvodnog intenziteta postoje li drugačije razine održivosti prema intenzitetu i u kojem trenutku možemo reći da je intensifikacija poljoprivrede održiva? Na kojoj razini intenziteta? Ima li neki izračun toga? Možemo li reći da uz x razinu ulaganja ili korištenja određenih utrošaka gnojiva, intervencija, imamo određenu razinu održivosti, a pri drugoj razini intenziteta ne. I kada je riječ o vodnom gospodarstvu i navodnjavanju, dakle voda je čimbenik koji ograničava održiv razvoj i to vrijedi recimo i za kvalitetu tla. Znamo za pojam plodnosti tla. I mnogi takvi problemi se rješavaju na nacionalnoj razini kada je riječ o plodnosti tla. Često se ne želi riješiti taj problem na europskoj razini, a to bi bilo potrebno. Neke zemlje članice žele izmjestiti svoju proizvodnju u druge regije zato jer poboljšanje stanja tla zahtjeva velike ulaganja kako bi se vratilo na početno biološko stanje tla. Evo, bilo mi je zanimljivo i ugodno vas slušati. Nakon što iščitamo studiju, sigurno ćemo imati druga pitanja. Možemo li vam možda uputiti ta pitanja i kasnije u pisanom obliku? E, Trebamo doista maksimalno iskoristiti ove podatke i vaše analize koje ste nam predočili. I to je svakako dobro polazište s obzirom i na buduće rasprave o ZPP-u. Danas smo na neki način e, proveli provjeru ZPP-a u okviru skupne uredbe i to je put kojim želimo dalje ići. I još nešto na kraju. Svi smo rekli da će doći do povećanja potražnje u poljoprivredi do 2050. godine. Neki govore o 80 pa čak i 100 postotnom povećanju. Ali nije to možda e, stvorilo neku zabunu među poljoprivrednicima. Koji je predviđeni porast produktivnosti i koja je predviđena potražnja? Imamo li granica rasta produktivnosti? Jer naravno te granice su ponovno povezane sa intenzitetom proizvodnje. Govorit ću o tom pitanju i na sastanku koordinatora jer smatram da bi bilo za ubuduće korisno čuti i komentare istraživačke službe komisije I to na tragu ove studije koje smo, koje smo imali danas. Ne tražim e, sada da komisija intervenira, nego u budućnosti. Dakle, htio bih e, zamoliti jedno dalje istraživanje o tom e, pitanju. Evo, postavljala sam e, možda i malo previše pitanja, no danas e, imamo dosta vremena na raspolaganju i stoga sam e, malo dulje govorio. Vraćam riječ našim stručnjacima. To naravno ne znači da trebate iskoristiti svo vrijeme koje imamo na raspolaganju, do to moramo sjediti do 12.30. I znam da znanstvenici kada uzmu riječ, onda znaju oduljiti, ali to se ne tiče profesora De Izvolite. Hvala. Hvala na svim ovim pitanjima i e, komentarima koje ste iznijeli. Ja neću govoriti nikako 45 minuta, nego ću dati vrlo kratke odgovore na vaša pitanja. Postavljeno je pitanje o intenzifikaciji i o tome što to znači. Na početku smo rekli da E, imamo određeni okvir koji smo primijenili u svojoj analizi. No, porast proizvodnosti, produktivnosti nije isključivo povezan e, sa većim e, korištenjem faktora, nego i sa boljim korištenjem faktora i tu mi nalazimo prostor za djelovanje putem inovacije. i tu su svi faktori ili čimbenici poput obrazovanja, edukacije, smjene generacija što može pogodovati uvođenju inovacija. Dakle, to ne znači povećanja e, korištenja kemijskih sirovina, nego mi razmatramo kako povećati učinkovitost korištenja resursa, svih resursa i onih koji poljoprivrednici kupuju i resurse iz okoliša koje ne plaćaju, ne kupuju, ali e, takvi čimbenici imaju doista veliku vrijednost i stoga ih treba očuvati. Pokazali smo dvije ekološke vrijednosti, emisije i višak dušika. U izvješću su navedene i druge vrijednosti, dakle e, Farmland Bird Index, indeks čestih vrsta ptica poljoprivrednih staništa, nisam e, ga navela ovdje, zato ni u jednoj zemlji nemamo pozitivne rezultate, ali nalazi se u izvješću. Imamo i diversifikaciju korištenja zemljišta. I odabir čimbenika temelji se na njihovoj važnosti za politike klimatskih promjena koje se smatraju prioritetnima, ali to je vezano i uz raspoloživost usporedivih podataka kroz dulje razdoblje i za sve zemlje članice. Evo, to je utjecalo na naš odabir. Čuli smo je pitanje o starosnoj dobi i obrazovanju poljoprivrednika. Nisam to prikazala, ali na 30. stranici studije imamo podatke za sve zemlje članice i to potvrđuju i podaci. Zatim e, oporezivanje pesticida. To je jedan od instrumenata koji su usvojile neke zemlje članice i to se primjenjuje u Danskoj i sa dobrim rezultatima i u Francuskoj i to su politike koje treba revidirati jer je u smislu samog tehnološkog razvoja pesticida i e, općenito drugih politika treba to uvijek podešavati, pa podešavati te mjere. U Francuskoj primjerice onda su se ti prihodi iskoristili za ponovna ulaganja u korist poljoprivrednika. To je važno. Znači, jednom kad se uzme iz određenog izvora, vraća se u na istu destinaciju kako bi se ostvarilo pozitivne učinke na poljoprivredu. Zatim biogoriva. Na kraju smo spomenuli kružnu ekonomiju. Mislim da se u Europi na sreću više ne govori o proizvodnji etanola iz usjeva prve generacije. No, i u proizvodnji bioenergije iz e, poljoprivrednih e, ostataka nalazimo određene prednosti. To je jedan od tih tehnoloških razvoja koji omogućuju učinkovitost korištenja resursa zato jer se na taj način zatvara krug iskorištavanja resursa. Zatim, spomenut je i bolji dijalog između uključenih strana, između dionika, istraživača, političara i poljoprivrednika. Ja sam e, spomenula e, fokusnu skupinu u partnersu za inovacije i ona je poduzela velike napore kako bi okupila najveće znanstvene umove u Briselu koji su razgovarali o prioritetnim kretanjima u tehnološkom istraživanju. No, e, čini se da to nije imalo učinka na operativne skupine. U jednom istraživanju koje e, polazi od ozdo prema gore se počinje od nule Sada ne želim e, ni u koga upirati prstom, ali svakako bi bila potrebna bolja komunikacija, naročito kada govorimo o instrumentima koji pokazuju ogroman potencijal. No, vidjeli smo u posljednje vrijeme da su i Europski parlament i odbor za poljoprivredu počeli raditi na jednom izvješću nedavno koje će svakako biti detaljnije od našega. Evo, zabilježila sam e, pitanja, iako sada ne mogu naći popis svih pitanja. Možda Roberto želi nešto reći o zajedničkoj poljoprivrednoj politici. Da, ja bih mogao reći nešto dosta općenito što se tiče e, ZPP-a i reforme istoga. To je važan aspekt samih promjena u politici koje međutim dovode do nesigurnosti među poljoprivrednicima. No, to nam je potrebno kako bismo shvatili i pravi učinak određenih instrumenata. Danas već razgovaramo o reformi nakon 2020. godine, ali još nam je preostalo tek nekoliko godina za provedbu ovih sadašnjih reformi. I ne možemo znati kakav će učinak e, neki instrumenti, naročito najinovativniji instrumenti, imati na poljoprivredu. Iz rasprava jasno proizlazi da postoji velika razlika u, europskoj poljoprivredi i učinci mogu biti raznoliki. Imamo poljoprivrede koje su integrirane u poljoprivredno prehrambeni lanaca, imamo i rubne poljoprivrede kojima se bave mali mali stariji poljoprivrednici gdje nije osigurana niti izmjena generacija. I kada govorimo o inovacijama, trebamo vidjeti tko će provoditi te inovacije, kome su one namjenjene i kako ih možemo onda uvesti u sve oblike gospodarstava koji postoje. poljoprivreda i uloga poljoprivrednika su se u međuvremenu izdiferencirale i e, poljoprivrednici imaju i druge djelatnosti, ne samo proizvodne djelatnosti na svojim gospodarstvima, tako da i inovacije moraju povesti računa o takvoj diversifikaciji. Evo, to je ono što sam htio reći u glavnim crtama. Evo još nešto. E, kada je riječ o instrumentima ZPP-a, rekli smo da ZPP donosi čitavu lepezu instrumenta iz kojih e, zemlje članice mogu birati kako bi to što bolje prilagodile svojim potrebama. I to je jedno bogatstvo koje nudi ZPP u određenom smislu i to ne smijemo smatrati izazovom, već dodanom vrijednošću koju nam politika nudi kako bi instrumenti bili što bolje povezani sa stvarnim stanjem na terenu i kako bi postigli što bolju sinergiju, međusobnu sinergiju. Umjesto da s druge strane dovode do sukoba ili pak da iziskuje određene ustupke u određenim eh, sektorima ili područjima. Hvala lijepa. Želi li se još tko javiti za riječ? Možda postaviti koje podpitanje. Čini se da ne. Dakle, možemo završiti i još jednom zahvaljujem našim stručnicima, gostima, govornicima. I molim vas da prenesete zahvalu našeg odbora i vašim ostalim suradnicima. Dakle, ako bude potrebno, proslijedit ćemo vam i dalje upite napismeno i na savjet ćemo razgovarati svakako o ovoj tematici. fachowców w no... A i u komisiji imamo sjajne stručnjake za ovo pitanje i možemo i s njima dalje razgovarati. Možda nećemo zaključiti rad na ovome do ljeta, ali možda bismo u rujnu mogli predvidjeti saslušanje o ovoj temi uz nazočnost komisije. Ako nema danih pitanja, želim zahvaliti svim sudionicima. Mislim da se nitko više ne javlja za riječ i s time možemo zaključiti. Ako se dobro sjećam, sljedeći sastanak ćemo imati u Strasburu 15. svibnja. Mislim da je to ponedjeljak. Možda će mi gospodin Des prenijeti neke primjedbe. Reći će da nije zgodno imati sastanke odbora o Strasburu, ali kao argument ću iskoristiti odsutnost gospodina Desa na današnjem saslušanju. Hvala, želim svima ugodno poslijepodne. Danas smo uspjeli biti nešto brži, kraći. Danas poslije podne nemamo sastanak, nego u 15 sati imamo trijalog koji je od izuzetnog značaja, ali nemamo sastanak odbora. I još jednom hvala svima, hvala prevoditeljima. Hvala.